radi se o izvješću gospodina Javora. Gospodine Javor, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice, dragi kolege. Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije je jedno od najvažnijih izvješća o kojem raspravljamo svake godine ovdje u Europskom parlamentu, ne samo iz razloga E, što se ovdje radi o novcu, o dosta javnog novca, već i e, zbog toga što u ovim e, napornim vremenima u kakvima živimo, važno je povratiti povjerenje u europske institucije. To je ključno pitanje za europske institucije i za svakog odgovornog europskog političara. Moramo osigurati da, da, da se novac građana Europske unije troši na jedan transparentan način koji je u skladu sa propisima Europske unije. Izvješće o kojem raspravljamo svake godine uglavnom e, je e, e, odražava mišljenje Europske komisije i ove godine imamo jako dobro i detaljno izvješće, no parlament naravno ima svoje vlastite prioritete i pitanja koja otvara u ovoj raspravi. Izvješće o kojem smo glasovali u, e, na odboru za proračunsku kontrolu ima podršku širokog kruga političkih klubova i e, glasova u eh, odboru eh, eh, u svakom slučaju prvo se ovdje radi o zaštiti vlastitih izvora financijskih sredstava Europske unije. Iz te perspektive je vrlo važno naglasiti da prijevare u području PDV-a su svakako u nadležnosti Europske unije PDV je dio vlastitih prihoda Europske unije. Jaz u plaćanju PDV-a zabrinjava nas ne samo na razini Europe, već i na razini država članica, jer je taj jaz dosigao 168 milijardi eura u 2013. godini. Stoga računamo na Europsku komisiju koja treba podržati snažnu direktivu, PIF direktivu, uključujući i opseg PDV-a, no trebamo uključiti i direktivu o, o uredu Europskog jažnog tužitelja. Osim toga, prije nekoliko dana Europski revizorski sud objavio je posebno izvješće o pitanjima PDV-a i to podržava naše mišljenje da sustav Europske unije u odnosu na PDV nije dovoljno djelotvoran. Podaci koji dolaze iz država članica nisu pouzdani, razmjena informacija među državama članicama ne funkcionira ispravno, porezni ugovori ne funkcioniraju dovoljno dobro, a OLAF nema dovoljno dovoljne ovlasti za istragu e, prekograničnih prijevara sa PDV-om. Osim toga trebamo istaknuti probleme sa stopom povrata jer u 2014. ona je bila na razini 24% što je povijesno na najnižoj razini i to se mora promijeniti. Druga razina zaštite financijskih interesa Europske unije je ispravno korištenje resursa Europske unije. Države članice i komisija su podijelile odgovornost za provedbu oko 80% proračuna unije kako, što znači da komisija doista ima dosta posla ovdje. Treba nam zdravo financijsko upravljanje u trošenju europskog novca, to treba kombinirati sa najboljim mogućim e, korištenjem svakog eura. E, prihvatili smo novu direktivu o javnoj nabavi, no osim toga važno je i provjeriti da se ona ispravno provodi. Također trebam spomenuti korupcijski indeks u našem izvješću i trebam spomenuti pitanje e, dvogodišnjeg antikorupcijskog izvješća komisije koji e, mi ovdje iščekujemo u parlamentu i nadam se da će ove godine to izvješće uključiti i 29 poglavlja o institucijama a i bolju zaštitu zviždača u Europskoj uniji i u državama članicama. Budući da su zviždači vrlo važan dio e, tih antikorupcijskih aktivnosti. Zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni smatram da smo imali jako dobru suradnju i pripremili smo izvješće koje po mom mišljenju može e, doista računati na vašu podršku u glasovanju. Hvala. Hvala. Gospođa Georgijeva ima riječ. Hvala lijepa. Uh, Poštovani zastupnici, u ime komisije ja želim zahvaliti odboru za proračunsku kontrolu, a osobito izvjestitelju gospodinu Benediku Javoru na ovom izvješću iz, e, za 2014. o zaštiti europskih financijskih interesa. Također želim izraziti našu zahvalnost e, radi snažne opredjeljenosti parlamenta u borbi protiv prijevara. Mi tu opredjeljenost u cijelosti dijelimo i pozdravljamo analize iz izvješća kao i brojne vrlo dragocjene preporuke koje ćemo u svakom slučaju usvojiti. E, naglasit ću neke ključne preporuke i reći kako e, planiramo s njima postupiti. Što se tiče izvješćivanja o nepravilnostima, parlament je zatražio i s pravom je zatražio da se poboljša usporedivost podataka o, kojima izvješćuju države članice kako bismo imali sliku koja će biti razumljiva i koja će nam omogućiti da izvlačimo zaključke. Mi smo 2015. E, usvojili novu uredbu u odnosu na izvješćivanje o nepravilnostima i na toj osnovi smo uz sudjelovanje nacionalnih stručnjaka pokrenuli pripremu novih smjernica u izvješćivanju. Na temelju toga ti podaci sada trebaju ući u novu verziju, u poboljšanju verziju sustava izvješćivanja o nepravilnostima. Drago mi je da vas mogu obavijestiti da E, taj novi poboljšani sustav će biti operativan u drugom tromjesečju 2016. godine. Drugo, nacionalne strategije za borbu protiv prijevara. Kao što je izvjestitelj spomenuo, mi imamo obveze zajedno sa državama članicama. države članice postaju sve učinkovitije u borbi protiv prijevara i to je vidljivo i u povećanju otkrivanja i e, kaznenog progona slučajeva prijevara. 2000 i šesto e, predmeta smo imali, no e, stopa povrata sredstava mora biti poboljšana i mi vjerujemo da se više može učiniti i na području kaznenog progona i na području sankcioniranja ako želimo da države članice prigrle ono što parlament podržava, a to su nacionalne strategije za borbu protiv prijevara. One nisu sada obvezujuće, one su dobrovoljne, pet država članica je donijela takve strategije, a mi potičemo i druge da to učine. Radimo i sa onima koje su to već učinile kako bismo mogli poboljšati radnje na temelju primjera najbolje prakse i najboljih iskustava. Izvjestitelj je spomenuo javnu nabavu temeljem posebnog izvješća revizorskog suda po ovom pitanju, pitanju javne nabave komisija nastoji poboljšati funkcije, funkcionalnosti e, sustava upravljanja nepravilnostima a mogućno, i mogućnost interoperabilnosti interoperabilnosti različitih baza podataka kako bismo na najbolji način koristili podatke i jačali transparentnost. Znamo da je transparentnost najbolji prijatelj poreznih obveznika. Što više učinimo na tom području, bit će bolje za zaštitu financijskih interesa. E, prijedlog je da se objave korisnici i želim pojasniti da sadašnje zakonodavstvo već to predviđa i da navodi vrste informacija koje se trebaju objaviti. Četvrto, indikatori i pokazatelji korupcije. U odnosu na statistiku indikatore korupcije u državama članicama postoje značajne razlike u definicijama i u statističkim načinu e, evidentiranja korupcije. Mi na tome trebamo raditi kako bismo imali veću raspoloživost informacija o korupciji i želim iskoristiti ovaj trenutak te odgovoriti na to pitanje i reći da, radimo na dvogodišnjem izvješću o suzbijanju korupcije i bit će to izvješće na raspolaganju ove godine. Peto, uspostava Europskog ureda javnog tužitelja. Tu se slažemo da sveobuhvatni kazneni progon kaznenih dijela protiv financijskih interesa Europske unije je nešto što je jako ključno. Države članice trebaju učiniti više kako bi provele preporuke Olafa i dale povratne informacije o poduzetnim radnjama. Smatramo da će nam ured Europskog javnog tužitelja u tome pomoći. Osim toga smatramo da E, se e, procjena e, može odraditi na temelju uredbe 883 iz 2013. i do 2017. imat ćemo priliku to i učiniti. Kao izvjestitelj mi smatramo da prijevare sa PDV-om trebaju biti dio rada Europskog javnog tužitelja, treba biti pokrivene uredbom od PIF-u i Također smatramo da je ključno da mandat e, Ureda Europskog javnog tužitelja bude jasan po tom pitanju i e, da e, to zaključimo što je prije moguće kako bismo imali najbolji mogući Europski ured javnog tužitelja koji možemo imati. Osim toga, imali smo pitanje u odboru o tome što konkretno možemo učiniti vezano uz neovisnost svih e, nadzornih odbora, tajništva i želim e, reći da smo 4. ožujka donijeli odluku u komisiji i usvojili smo prijedlog e, za izmjenama uredbe o Olafu kako bi se to tajništvo e, prenijelo na komisiju i nadam se da ćemo, da će zakonodavac tu brzo djelovati kako bi se usvojili ti prijedlozi i kako bi e, eliminirali bilo kakav e, sukob interesa pa čak i privid istog. Hvala vam. Hvala. Sada riječ ima gospodin Lunes na jednu minutu. Hvala vam. Imam pitanje, e, pitanje, pitanje o gubitku novca poreznih obveznika je jedna stvar, no prijevara sa novcem poreznih obveznika je sasvim druga stvar. Mi imamo određenih komentara, odbor i Olaf trebaju e, možda ući u veću brzinu po ovim e, u odnosu na ove aktivnosti primjerice na području kohezijske politike i poljoprivrednih subvencija. Mislim da ovo izvješće mora gledati načine prevencije. Prevencija naravno uvijek bolja nego e, nego represija još jedna agencija, još jedna treća agencija pored Eurojusta koju već imamo pored Olafa, doista se pitam je li to doista potrebno, možemo li to učiniti na neki drugi učinkovitiji način. Hvala. E, sljedeći na popisu nam je gospodin Von, kojeg ne vidim, ne vidim ni gospodina Ježeka, zato će sada u ime odbora za e, ustavna pitanja e, riječ dobiti gospođa Breso. Hvala. Evo idemo brzo s obzirom na to tko je sve odsutan. Želim vas podsjetiti da je vrlo važno da građane Europske unije imaju povjerenja u Europsku uniju te da se zalažu za projekt europskih integracija. Dakle, sve to treba biti u središtu politike Europske unije za zaštitu financijskih interesa kojim se ovdje bavi Europska komisija. Sama prijevara je izravno proporcionalna nedostatku postupka za um, analizu i dodjele fond, europskih fondova. I treba stoga praviti jasnu razliku između prijevare i e, s jedne strane i dakle greške s druge strane. Dakle, korisnici europskih fondova i vlasti koje njima upravljaju moraju biti bolje informirani i mogli bi na taj način bolje lučiti e, razliku između prevara i greške do koje je moglo doći i koju treba smanjiti tako što će se poboljšati zakonodavstvo. U međuvremenu zaista mislim da se bi se moglo pomoći korisnicima ako se jasno budu lučile te dvije kategorije i na taj način ćemo lakše naći one koji su stvarno eh, prevaranti. Hvala sada gospodin Peter na jednu minutu. Hvala lijepa. Obveze europskih eh, eh, institucija je da pažljivo postupaju s novcem poreskih obveznika. Borba protiv patologija u ovom sektoru zaista treba biti prioritet. Za slučaj e, prevare e, moramo reći da e, to trebamo obuhvatiti i, kriminalce i terorističke skupine. Sve to skupa ide na uštrb europskim građanima i protivi se načelima tržišnog natjecanja. Potrebno je da u državama članicama postoju odgovarajuće upravni sustavi. Nadzor također mora biti puno više sustavne prirode. Treba bolje provjeriti kako se koriste vlastita sredstva i kako se javni novac koristi. To je upravo ključno u ovakvim postupcima. Moramo imati projekte u službi otvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog rasta. Trebamo i također zaštititi one koje prijavljuju takve nepravilnosti. Financijski eh, potpora novinarima eh, koji eh, vode istrage na eh, međudržavnom planu eh, bi također trebao biti prioritet. Hvala eh, sada izvjestenju na izvrsnoj Sad gospodin Pirinski. Hvala. Hvala gospođo potpredsjednice. Slažem se sa izvjestiteljem da smo vrlo dobro surađivali na ovom izvješću i da je rezultat takav da će zaista doprinijeti povjerenju građana e, u zaštitu njihovih financijskih interesa od strane institucija. Htio bih ukazati na e, tri elementa u e, našem izvješću i molim bih povjerenicu da komentira nešto o tome. Prije svega što se tiče privremene i konačne obustave plaćanja. Htio bih naglasiti ono što je u izvješću a to je da se ovaj mehanizam treba koristiti u skladu sa relevantnom pravnom osnovom, a e, gospođo potpredsjednice komisije, e, ono što je važno u ovom kontekstu je da ste vi razvili mehanizam ranog e, uzbunjivanja i htio bih isto tako ovdje ukazati na naše očekivanja da razvijete sveobuhvatni sustav s tim u vezi, a kolege su e, dobro ukazali na činjenicu da je prevencija ovdje vrlo važna. Zatim drugi element koji se odnosi na e, fondove kojima se izravno upravlja. Ono što zabrinjava jest da je došlo do više strukog porasta u prijevarnim nepravilnostima u 2014. godini i komisija bi to trebala detaljno pojasniti i objasniti što namjerava poduzeti s tim u vezi. Treće, želim eh, naglasiti eh, pitanje eh, izvješćivanja. Slažem se s kolegama i s onime što stoji u izvješću, a to je da situacija u ovom trenutku uopće nije zadovoljavajuća, nemamo dovoljno jaku sliku i zato se oslanjamo na vaša nastojanja da uvedete izmjene u izvješće već od sljedeće godine. Hvala. Sada u ime EKR-a gospođa Makovej ima riječ na Dvije minute. Hvala lijepa. U 2014. godini države članice su prijavile preko 1600 slučajeva prijevara. A radi se o 540 milijuna eura. Mi smo spominjali takve prijevare, a to nije abstraktan koncept. To su novci europskih poreznih obveznika. To je naš novac i komisija bi trebala u potpunosti preuzeti odgovornost za povrat tih sredstava, e, uključujući putem mehanizma obustave e, plaćanja. Isto tako e, mjera za suzbijanje korupcije u državama članicama bi se trebala primjenjivati, to je vrlo važna mjera. Još jedna važna mjera jest zaštita zviždača. Iskustvo onih koji su radili u europskim institucijama i koji su ukazivali na nepravilnosti jest e, nešto što je trauma za te ljude to iskustvo je za njih trauma i e, njih se treba zaštititi još jedna mjera objavljivanje sporazuma sa duhanskim proizvođačima svi takvi sporazumi bi se trebali objavljivati kako bi se u što je većoj mogućoj mjeri spriječilo krijumčarenje duhanskih proizvoda. Isto tako, vrlo je važno da se u direktivi o PIF-u pobroje svi e, prekršaj, od kaznena djela i važno je da države članice uvrste um, takozvanu E, karusel e, prijevaru o e, PDV-u u popise kaznenih dijela. Zatim što se tiče Ureda Europskog javnog tužitelja, mislim da je važno da ga se uspostavi zato što onaj ko krade od jedne države članice, krade od svih nas. Hvala vam lijepa. Sada u ime Aldea gospodin Ali. Hvala lijepa. Gospođo Georgijeva, poštovani kolege, prije svega želim čestitati kolegi Javoru na izvrsnom izvješću. Isto tako želim zahvaliti povjerenici Georgijevoj na njezinom detaljnom izlaganju. Ovo izvješće je ukazalo na nepravilnosti i naštetilo je ugledu Unije i ponukalo nas je da razmišljamo o potrebnim mjerama. Ovo izvješće predstavlja isto tako sve mjere koje je komisija poduzela, koje će poduzeti kako bi e, spriječila e, nepravilnosti povezane s prijevarama i nepravilnosti koje nisu povezane s prijevarama i zato je za zaštitu financijskih interesa Europske unije ključno da države članice i komisija surađuju aktivno na zaštiti tih interesa. I mogu reći da komisija ovdje radi u dobrom smjeru, kao što je bilo očito iz izlaganja gospođe Georgijeve. Ovo izvješće govori o izvještavanju u pogledu nepravilnosti i trošenju. Isto tako, brojne nepravilnosti su e, ukazane u pogledu izvršavanja kontrola. Isto tako, ovo izvješće ukazuje na važnost zaštite zvištača. Isto tako ukazuje na problematične elemente povezane sa javnom nabavom i sporazumima sa duhanskom industrijom. Radi se o izvješću koje poziva na donošenje svih eh, važnih mjera za borbu protiv eh, prijevara i za zaštitu financijskih interesa Europske unije. Na koncu važno je da se nađe dobra eh, ravnoteža između kontrole i između omogućavanja investicija. Hvala gospodine Ali, kaže predsjedateljica. Gospodin nastavlja, ali gospođa predsjedeljica ga prekida. Sada gospodin Vali u ime FDD-a. Hvala. Oni koji se smatraju proeuropski orijentiranima moraju je eh, zaštititi europske građane koji će u protivnom postati euroskeptici. I trebamo raditi na razmjeni informacija i na transparentnosti baš kao što smo napravili u direktivi o financijskim interesima. Vidimo da vrlo često nema dovoljno transparentnosti, naročito kad se radi o javnim natječajima. Treba kontrolirati sukobe interesa. <clears throat> Vidimo naročito da vlade ne žele raditi na razmjenama informacijama o porezima i o drugim fiskalnim eh, aspektima, što samo omogućuje da se e, pere novac i e, da se imaju različite financijske montaže gdje je Luksemburg, Junkerov Luksemburg zapravo svjetski prvak. Ja tražim komisije, komisije da adekvatno postupi u ovakvom slučaju. Hvala gospodin Sinadinos na jednu minutu. Hvala. Važno je regulirati e, usluge i mehanizme za borbu protiv e, prijevara i važno je uzeti u obzir rezultate i zaključke ovog izvješća u e, stvaranju mjera koje će ispraviti ove greške. Posebno su važna pravila za javne rashode i pravila o vlastitim sredstvima. U 2013. 2014. godini radilo se o prijevarama u iznosu od 538,2 milijuna eura. Isto tako moramo u ovom kontekstu voditi računa o 3 milijarde eura obećanih e, Turskoj, a e, moramo imati na umu da je Turska e, jedna od zemalja u kojima postoje veliki problemi sa korištenjem javnih sredstava i Turska u tom kontekstu nije pouzdana Europska unija i čelnici Europske unije vjeruju da ako plate novac Turskoj da će ograničiti imigracije u, Eure, u Europu. A e, koliko ljudi mora na glas reći da Turska e, vrši prijevare? Hvala vam lijepa. E, gospodin Sarvama na minutu i 30. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovana potpredsjednice komisije, prije svega želim čestitati izvjestitelju gospodinu Javoru na njegovom vrlo temeljitom radu. Radi se o europski proračun iznosi otprilike 150 milijardi eura novca E, poreskih obveznika i oni žele znati da se taj novac e, koristi na pravilan način. A u 2014. godini 538 milijuna eura e, jest pronevjereno, odnosno bilo je u prijevari. I moramo zbog toga kontrolirati i nadzirati trošenje novca. To je od velike važnosti kako bismo postigli to, moramo učiniti najmanje tri važne stvari. Prvo, komisija mora biti proaktivna koliko je to god moguće eh, kad se radi o praćenju i nadzoru korištenja našeg novca, a zatim države članice moraju polagati račune na bolji način za nadzor i za podastrnje podataka komisija. Isto tako, treće države članice moraju imati zajednički cilj u borbi protiv prijevara i to sve skupa bi konačno dovelo do Um, onoga e, zbog čega upravo osnivamo i Ured Europskog e, javnog tužitelja. Nadam se da me slušaju države članice. E, vidim da komisija sluša. Hvala gospodine Savarma. Prihvaćate li plavi karton gospodina Robića? Želim bih postaviti pitanje kolegi vami. Mi trenutačno imamo OLAF što nije u redu? Smatrate li da Olaf eh, ne odrađuje svoj posao? Zašto nam je potrebna nova agencija ili treba, je potreban redizajn Olafa? Nažalost eh, nisam eh, čuo prijevod, ali vjerojatno ste pitali zašto nam treba još jedna agencija, odnosno zašto nam treba ured EPO-a, kad već imamo Olaf, hvala mojoj učiteljici Njemačkoj od pre 30 godina. Nažalost, Olaf nema nadležnosti da se bavi s prijevarama na razini država članica za to su nadležna isključivo nacionalna tijela, ali ona pak ne mogu prelaziti granice i zato postoji praznina u tom smislu i vjerujem da tu prazninu komisija pokušava e, popuniti i mi već 15 godina čekamo da se to učini i mislim da je za to e, sada krajnji čas. Hvala sada gospođa Ajela Sender na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ove godine opet raspravljamo o proračunu, proračunu koji je sve osjetljiviji, koji je pod sve većim pritiskom i u okviru kojega imamo sve hitnije aktivnosti i izvjestitelj je spomenuo da trebamo dodatno zaštititi e, svoja sredstva. A zatim e, u pogledu prijevara E, i prijevara u kontekstu PDV-a izgubili smo već gotovo čitav proračun za 2016. godinu, odnosno sva sredstva e, iz proračuna za 2016. znači u toj razini, a to se ne smije nastaviti. Zato nam je potrebna direktiva koja bi obuhvatila sve mjere za borbu protiv e, prijevara PDV-a kako bismo bismo se djelotvorno mogli boriti protiv takve vrste prijevara kako bismo na koncu imali proračun kakav trebamo. A, gotovo je. A, imala sam samo minutu. Da, nažalost, imali ste samo minutu. A sada gospodin Arnot na jednu minutu. Ako se ovo izvješće bavi borbom e, protiv prijevare u Europskoj uniji, mi ćemo izgubiti tu e, bitku. E, milijuni eura se troše na nepravilan način i to već sad čitav niz godina, a porast prijevara u e, vlastitim sredstvima porasao je za 191% u samo godinu dana. Isto tako imamo prijevare u PDV-a, a PDV je jedan od najvećih sustava prikupljena poraza u povijesti čovječanstva. Zato moramo zapravo pogledati srž problema. Srž problema je to što vi pozivate na više Europe, na jaču Europu i na više regulacija na europskoj razini a za svaki problem vi predlažete da je rješenje sve više i više Europske unije. A uvjeravam vas da kada bi ljudi kod nas u Velikoj Britaniji znali što se ovdje zaista dešava i koliko vi oblasti zaista želite, oni bi zaista e, u lipnju glasovali e, za izlazak Britanije iz, Velike, iz Europske unije. Hvala gospodine Zdehovski na e, minutu i 30 za to že Hvala lijepa. E, pozdravljam e, gospođu e, povjerenicu. Hvala vam što aktivno slušate sve što mi ovdje govorimo. Isto tako želim od strane Pučana zahvaliti izvjestitelju. Radi se o izvrsnom izvješću. Korupcija je ogroman problem, Dalekosežan problem koji ima učinka na financije Europske unije i financije svih svih građana. Mi na e, prijevaru i na korupciju trošimo 120 e, milijuna eura svake godine. To je ogroman problem i mislim da to nije problem za koji je odgovorna komisija, samo komisija, nego sve države članice. Borba protiv korupcije je najvažnija zato što je korupcija neprijatelj broj jedan u ovom kontekstu i moramo se protiv korupcije boriti sa vrlo strogim sankcijama. Države članice moraju e, na učinkovit način trošiti europska sredstva, moraju uh, u tom, po tom pitanju biti odgovorna i moraju uh, se pobrinuti da se postigne što je veća moguća dodana vrijednost, a ako se sredstva ne koriste na adekvatan način, tada moramo koristiti sankcije. Ovo izvješće je vrlo dobro uravnotežen tekst koji nam nudi vrlo kvalitetna rješenja i bio bih vrlo sletan kada bi svi akteri na uh, aktivan način sudjelovali u ovoj bitki. Gospodin Liberacki ima riječ na jednu minutu. Hvala. E, gospođo povjerenice, kolege, prvo što moramo reći jest da moramo stvoriti kolektivnu svijest o potrebi da zaštitimo zajedničke financijske interese. E, ta je e, naša savjet i nije baš tako čista. Postoje e, financije Europske zajednice i e, nacionalne financijske interesi. I e, moramo ići na ta dva polja u istom smjeru, naime da se štite svi financijski interesi. Dakle, sve neće odvisiti samo u povjerenici Georgijevoj, već i o cijeloj komisiji. Kada govorimo o e, neprikladnim troškovima, moramo reći da ne budemo li prikladno ulagali, da će to postati problem, a revizorski sud će upravo na to nas uputiti. Hvala. Sada gospodin Nolakov ima riječ. Hvala. Hvala eh, potpredsjednice. Uvijek sam smatrao da moramo dati prioritet objektivnosti i interesima naših građana. U ovom izvješću vidimo i nešto što je mnogo interesantnije od toga je li netko za ili protiv. Govorimo zapravo o zajedničkom pristupu koji treba biti pod okriljem Europske unije uočavamo da treba lučiti između greški i prevara. Greške su rezultat jednog komplicirane strukture. Često korisnik se želi obratiti i uzeti kredit u nacionalnim strukturama nego li zatražiti evropske fondove, stoga ih moramo pojednostavniti. Drago mi je da sam vidio da se e, moja zemlja dobro predstavila time što je ukazala na greške i to i prije revizije Evropske unije. Pozdravljam također i rad povjerenice na tom smislu. Hvala. Hvala povjerenice, hvala e, potpredsjednici Georgijevoj. Bio sam izvjestitelj e, za izvješće za 2014. godinu. Vidim da se broj prijevara nije smanjio, već povećao od 2014. godine. Izgubili smo preko 3 milijardi eura. Malen e, dio toga e, povratile su države članice. A problem je i u tome što države članice dobivaju dosta sredstava od, iz Europske unije, ali nemaju obvezu da daju potvrdu o tome da su ta sredstva dobro koristila. Komisija zato mora stvoriti sustav kojim će se dadati takve informacije i pokazati da se primjenjuju preporuke OLAF-a. Sadašnju se situaciju ne može više tolerirati, a komisija mora nešto napraviti vezano za taj novac. Gospodin Pošpisov prvi ima riječ u postupku spontanog javljanja za riječ. Gospodin Pospišov, izvolite. Hvala. Pažljivo sam saslušao različite kolege kao i povjerenicu i da je dobro da komisija e, uočava e, greške i prevare i pravi razliku između te dvije stvari. To mi se čini da je to važno. Također spominje se i novi ured Europskog javnog tužitelja. Ja sam se bavio pitanjima reforme pravosuđa u Češkoj a e, e, reforma ureda javnog tužitelja bila je nešto što je kod nas naišla na odupiranje javnosti. Međutim, u europskom kontekstu za slučaj problema i dalje će odlučivati nacionalni sudovi. Treba vidjeti na koji način će se donositi presude, ali i dalje će odluke provoditi nacionalni sudovi i zato trebamo dobro razmisliti o ovoj situaciji. Hvala gospođa Grapini. Dragi kolege, Mislim da je ovo izvješće zaista jako važno s obzirom na to kolika je prevara na nacionalnoj razini prevara izaziva korupciju, a korupcija stvara velike probleme u nacionalnim državama jer se stvaraju e, vrlo veliki problemi. A osim toga postoje čitave mreže korupcije vezane za kriminal i to podriva demokraciju. Dobro je uspostaviti sankcije, još je važnije baviti se prevencijom, jer u državama članicama može doći do problema ako e, je došlo do greške, a rezultat toga je suspenzija izdavanja sredstava. E, moramo e, znati da ima vrlo često pogrešaka, rađe negoli namjernih prevara kada se radi o potrošnji novca. Ja ne vjerujem u to da treba imati e, dodatne e, institucije, već vjerujem u prevenciju. Hvala. Gospodin Marijas, izvolite. E, proračun Europske unije mogao bi se zaštititi putem Olafa. Olaf ima zadatak da istražuje pitanja prevare i bori se protiv korupcije. Olaf za 2014. godinu govori o 3,24 milijarde eura, a u proračun je zbog toga e, tih e, problema i nepravilnosti 36% veći. Olaf je osnovala EU unija kako bi se borio protiv prevara i korupcije u državama članicama, međutim Olaf ne čini ništa kako bi pridonio i pomogao e, borbi protiv problema sa oporezivanjem u Europskoj uniji i tako ona je dobit koju zarade velike tvrtke, one porez plaćaju u porezkim rajevima. Oliv treba nešto više napraviti na tom planu i morate se boriti protiv takvih problema u Europskoj uniji. Sada gospodin Šoltes na jednu minutu. Hvala. Želim čestitati gospodinu Javoru na izvrsnom radu. Htio bih reći zapravo dvije stvari. Jedno je vezano za e, duhan. Europske države gube jako puno javnog novca koji ne pristiže u njihove blagajne moramo se naravno boriti e, u ime europskog poreskog obveznika i nešto napraviti. Vidjeli smo da postoji velik broj grešaka i naravno možemo izračunati njihov e, iznos i kako se to odražava na europski proračun. Moramo dakle donijeti neke mjere, ali san o Europskom uredu javnog tužitelja vrlo je još e, daleko od toga da se ostvari. Gospođa Maletić na jednu minutu poštovana povjerenice u svom govoru istaknuli ste da je transparentnost najbolja prijateljica poreznih obveznika. slažem se s vama i još bi dodala i najbolja prijateljica borbe protiv korupcije. zato je važno da sad u dvadeset one stoljeću omogućimo i to sve države članice javnosti da mogu klikom na internet doći do podataka kome su isplaćena sredstva tko su nositelji projekata i tko su dobavljači i pružatelji usluga u projektima. to je ono što je bitno jer na taj način tim mehanizmima ćemo u biti spriječiti da oni koji su u sukobu interesa ulaze u korištenje javnog novca. bojat će se i dog boće organizacija i reakcije naših građana isto tako odbor za regionalni razvoj istaknuo je da je jako bitna edukacija i uspostava baze o nepravilnostima za kohezijsku politiku kako bi mogli utvrditi učestalosti vrste nepravilnosti koje se pojavljuju a ponovno radi preventivnog djelovanja. to su bitne poruke izvješća. hvala. Hvala, ovim završavamo spontanim javljanje za riječ i sada ponovno predajem riječ gospođi Georgijevoj. Hvala svima na komentarima i sugestijama. Pokušat ću odgovoriti na pitanja svih vas koji su postavili pitanje komisiji. E, za početak govorit ću nešto o ulozi prevencije. Kao što je rekao gospodin Pirinski, uspostavili smo sustav ranog uzbunjivanja. Na taj način možemo integrirati različite baze podataka i kao što smo čuli, e, možemo na taj način znati odakle dolazi novac, ko je njegov korisnik i kojim putem je prošao taj novac. Jer sada imamo jako mnogo dionika koji često međusobno ne razgovaraju. A u našoj inicijativi za proračunski fokus želimo vidjeti ne samo kretanje novca, već i što dobivamo za taj novac, kakva je korist i kakav utjecaj taj novac ima. Zato će biti potrebno vremena, ali to radimo na strukturirani način. Ja sam tako već spomenula da ćemo u sljedećem tromiseću već vidjeti rezultate ovakvog bolje integriranog sustava. Nadalje, čuli smo da je važno da se luči između nepravilnosti i prevare. Naravno, ono što je najopasnije iz prevara to je neka vrsta rak rane u društvu. Ali moramo znati da kada se radi o prevari, puno se toga radi kako bi se skrilo što se zaista radi. Kakvu pouku iz toga možemo izvući s jedne strane? Moramo pojednostavniti pravila kako bi bilo teže e, davati krivu vrstu informacija. Takvo pojednostavljenje smanjilo bi ne samo prevare, već i nepravilnosti. Još nešto, u našoj analizi mi ćemo jasnije ocrtati što smo zaključili, što smo naučili i to bi smanjilo ponovne mogućnost takvih prevara radi bolje prevencije. To nas dovodi do kapaciteta naših ustanova. Nemamo e, mogućnosti da e, lupimo šakom po stolu, iako nam je Olaf ukazao da prevara postoji. Naime, informacije šaljimo u države i mi to šaljemo i u one države gdje ima poteškoća u sustavu pravosuđa. E, mi vidimo da samo 24% se traži provat, povrat, jer ne radi se ovdje samo o prevarama, već i o različitim nepravilnostima. Mi smatramo da bi Europski ured javnog tužitelja zapravo bio ta jedna dodatna mogućnost da, za borbu protiv prijevara. Nažalost, izvorni prijedlog je prilično e, razvodnjen. To nas brine i tekako nas brine, zato što je sada prevara o PDV-u nešto što ne bi čini se bilo u e, nadležnosti rada Europskog ureda javnog tužitelja. Naravno, države članice su te koje moraju završiti raspravu o Europskom uredu javnog tužitelja, međutim slažem se s onima veđu mama koji su rekli pa porez na dodanu vrijednost je jako bitna, mi je, ne trebamo europske institucije radi njih samih, već zato da mogu učinkovito odraditi posao. Čuli smo također da smo jaki kada ljudima omogućimo da mogu nešto reći. U tom je smislu ključno zaštititi zviždače. To već radimo za osoblje Europske komisije. Pitanje je što možemo još napraviti kako bi su se u državama članicama pojačao zakonodavstvo vezano za zviždače. Tamo gdje je nadležnost naša, moramo reći da radimo oprezno i ne želimo učiniti nešto što je izvan našeg mandata. Čuli smo i za komentar da ne budemo li poštivali načela suverenosti i subsidijarnosti, da će onda možda biti više li problema nego li koristi. Zaključno mogu reći da se nadamo da ćemo sljedeće godine imati vrlo dobru analizu, gospodine Pirinski, o tome zašto ima više pevara. Je li to zato što je bolje otkrivamo ili pak zato što je zaista ima više? Nadamo se da će naša analiza zapravo već uskoro zaživjeti. Hvala. Hvala, sada riječ ima gospodin Javor. Hvala. Hvala vam, e, gospođo povjerenice, na ovoj živahnoj raspravi u kojoj su sudjelovali e, mnogi zastupnici. Htio bih e, odgovoriti na nekoliko aspekata na koje ste se osvrnuli. Prvo, mislim da ima nekoliko aspekata borbe protiv korupcije i prevare u EU. Prvi aspekt vezan je za prevenciju. To je puna transparentnost. Nema prijevare niti korupcije kada postoji transparentnost. To možemo vezati i za obvezni registar lobista u Europskoj uniji. Ali i u državama članicama nešto se događa po pitanju transparentnosti. Važno je zato bolje isvješćivati na nacionalnoj razini. Drugi element je povećana suradnja među državama članicama. Gospođa Makove je spomenula prevaru vezanu za PDV koju nazivamo karuzel prevarama. Nije e, to je nešto na čemu se treba poraditi među državama članicama, a sada se na tom pitanju ne čini ništa. Treće pitanje su jake institucije. Možemo kritizirati Olaf, međutim Olaf ne može biti učinkovita institucija ako nema odgovarajuće ovlasti da bi bila učinkovita. Stoga moramo ojačati Olaf i moramo vidjeti na koji način se poštuju u državama članicama preporuke što ih izdaje Olaf. I zato to moramo vidjeti i kako bismo povezali s Europskim uredom javnog tužitelja. Četvrti i posljednji element e, jesu sankcije. Na koji način možemo te kazne primjenjivati, kako možemo postići da države članice postižu ono što se od njih traži. Bez toga neće se moći učinkovito boriti protiv prevare i korupcije. Hvala, ovim se zasprava završava, a glasanje će biti sutra. Prelazimo sada na euh, sljedeću točku.